Kao drugo, gospodin Mario Pogeco, zastupnik u parlamentu, je poslao predsjedniku zahtjev da se obrani svo, njegov parlamentarni imunitet u okviru jednog kaznenog postupka pred sudom u Milanu i prema poslovniku